su odlučili započeti e, izvješća za e, mandate, odnosno to je na web stranici parlamenta i e, njihove naslede ćemo, će se preopćiti tijekom ovog zasjedanja. Dakle, određeni broj zastupnika me izvijestio, odnosno jedan ili više zastupnika